Kolleginnen und Drage kolegice i kolege, zamolio bih vas da zauzmete vaša mjesta. Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege, obzirom na kretanja izbjeglica, istinu, nalazimo se u jednom povijesnom e, trenutku, moramo položiti jedan povijesni ispit koji možemo samo položiti kroz zajedničku solidarnost, a stoga ćemo glasati o jednoj hitnoj mjeri za premještanje e, dvadeset